Bene, possiamo da... Mislim da možemo započeti sa sastankom e, konferencije predsjednika koja je otvorena svim zastupnicima. Želim pozdraviti gospodina poja predsjednika Europskog, predsjednika Europskog vijeća i također potpredsjednika Europske komisije gospodina Šefkovića i odmah ću predati riječ gospodinu Varampuju koji će nas izvijestiti o zaključcima Europskog vijeća sa sastanka 24. i 25. listopada. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici, bilo je čitav niz tema na dnevnom redu na sastanku ovog Europskog vijeća, neki su planirani već duže, a drugi su nastali kao reakcija na nedavna zbivanja. Prije svega na ovom sastanku se ponovno pokazalo da smo izišli iz egzistencijalne krize eura i da se sada možemo u potpunosti posvetiti gospodarskim izazovima u širem smislu, konsolidaciji kratkoročnog gospodarskog oporavka i jačanju naših politika i instrumenata za budućnost. Konsolidacija gospodarskog oporavka prije svega podrazumijeva nastavak rada na mjerama koje smo dogovorili početkom godine, za financiranje gospodarstva, za borbu protiv nezaposlenosti mladih i za poticanje strukturnog gospodarskog rasta, produbljivanje jedinstvenog tržišta i borbu protiv rascijepkanosti tržišta. Nastavljamo provoditi plan za postizanje veće konkurentnosti jednakom odlučnošću. Posebno je bitno da nastavimo sa odlučnim mjerama protiv nezaposlenosti. Svi političke vođe žele se pobrinuti da je inicijativa za zapošljavanje mladih kao bitan element višegodišnjeg financijskog okvira bude u potpunosti funkcionalna do siječnja. Već prošle godine iz fondova Europske unije 800 tisuća mladih ljudi uspjelo je dobiti radno mjesto, zahvaljujući tim sredstvima. Od sljedeće godine e, koristit ćemo i nacionalne garancije za mladih. Još nismo ostvarili zacrtano, ali očekujem da ćemo uložiti dodatne napore. Svi se moraju ustrajno truditi ako želimo da prvi programi i financijska sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira budu spremni do kraja godine. Nadam se isto tako da će i konferencija o zapošljavanju mladih koja se održava ovog mjeseca u Parizu također dati zamah tom procesu. Pomoć malim i srednjim poduzećima još je jedan segment nastavka odluka iz lipnja. Dogovoreno je da ćemo povećati potporu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijske instrumente namijenjene malim i srednjim poduzećima i da ćemo barem udvostručiti sredstva e, tamo gdje je kreditiranje putem jamstava za kredite malim i srednjim poduzećima najpotrebnije. Mi smo insistirali na tome da se mora koristiti efekt financijske poluge kako bi za svaki uloženi euro dobili 5 do 6 eura u vidu novih zajmova za mala i srednja poduzeća. Smanjivanje birokracije i pojednostavljivanje propisa Europske unije također bi trebalo pomoći malim i srednjim poduzećima. Komisija je već ustanovila e, koje mjere treba poduzeti kako bi se smanjio regulatorni okvir, kako bi bio primjereniji svoje svrsi i u sklopu programa REFIT dogovoreno je da ćemo nastaviti s tim naporima a da pritom nećemo ići na štetu zaštiti potrošača radnika ili zaštite okoliša. Osnaživanje naših instrumenata za budućnost također znači dovršavanje i usvajanje tijekom ovog zakonodavnog razdoblja ključnih eh, sastavnih dijelova bankarske unije, uključujući jedinstveni sanacijski mehanizama. Za to će biti važan doprinos Europskog parlamenta. Ne možemo si dopustiti da odugovlačimo ovaj postupak. Europsko vijeće je ponovno potvrdilo svoju potporu e, nastavku rada u skladu s dogovorenim rokovima. To je pitanje vjerodostojnosti. Jedinstveni nadzorni mehanizam koji ste usvojili prošli mjesec počet će se primjenjivati za godinu dana. Za vrijeme sastanka Europskog vijeća čuli smo od e, Marija Dragija da će se provesti analiza bilanci banaka od strane Europske središnje banke. To je vrlo bitan proces e, za koji će biti potrebno određeno vrijeme državama članicama i bit će potrebno koordinirati mjere što uključuje i zaštitne mehanizme na e, nacionalnoj razini. Ali to je isto tako pitanje naše vjerodostojnosti. Na sastanku su e, članovi Europskog vijeća dali potporu tom procesu. To je vrlo bitno kako bi e, smo imali zdrave temelje za gospodarski oporavak. Osim Bakarske unije također želimo zadržati zamah na našem putu koji se tiče produbljivanja gospodarske i monetarne unije kao e, što je dogovoreno u izvješću četiriju predsjednika. Isto tako smo uzeli u obzir jačanje e, koordinacije ekonomskih politika i razgovarali smo o socijalnoj dimenziji monetarne unije E, kao i o zapošljavanju i ostalim socijalnim politikama. U prosincu ćemo nastaviti raditi na tome, a isto tako su donesene i neke odluke vezane uz ugovorne odredbe i popratne e, instrumente za solidarnost. Također smo se bavili i strukturnim gospodarskim rastom u skladu sa planom za postizanje veće konkurentnosti. Nakon što smo u svibnju razgovarali o energetici, a prije toga o industrijskoj politici, sljedećeg prosinca i u veljači na sastanku će se raspravljati o jednom od ključnih tema za europsku gospodarsku budućnost, digitalnoj ekonomiji i inovacijama. Ako smo ozbiljni oko nastojanja vezano uz jedinstveno tržište, ono mora postati digitalno tržište. U ovom trenutku još uvijek rascijepkano infrastruktura je zastarjela, a e, tvrtke teško pronalaze informatičke stručnjake koji su im potrebni. Prema tome moramo preuzeti obveze u tri područja, kao prvo ulaganje u digitalno gospodarstvo, posebno u inovativnu infrastrukturu, zatim promicanje digitalnog jedinstvenog tržišta do 2015. godine koje pogoduje potrošačima i privatnom sektoru i moramo također ubrzati rad na tekućim zakonodavnim prijedlozima kao što su oni koji se tiču e-identifikacije, elektroničkih računa, platnih usluga da bismo to mogli usvojiti do kraja ovog zakonodavnog razdoblja. I treće, poboljšanje digitalnih vještina. Poznate su vam brojke. Do 2015. bit će 900 tisuća digitalnih radnih mjesta koje će trebati popuniti. Ne radi se samo o tome da su potrebne vještine za budućnost, nego treba voditi računa i o socijalnoj kluzi. Isto tako je dogovoreno da se sredstva iz strukturnih fondova koriste i za informatičku obuku i prekvalifikacije. Usko povezano sa digitalnom e, agendom e, je i rasprava o inovacijama koja se temelji na strateškom pristupu koji smo odobrili 2011. godine. Kako bismo sve to mogli postići na sastanku Europskog vijeća dogovoreno je da je važno da imamo čitav niz mjera kako bi Europska unija ponovno mogla preuzeti vodeću ulogu u području digitalnih inovacija. Tu smo ulogu imali prije 20 godina, ali smo izgubili. Kao i u području energetike i financija, jedinstveno tržište je rascijepkano i e, kada je riječ o digitalnoj ekonomiji i telekomunikacijama. U tim područjima postoji veliki neiskorišteni potencijal za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. Uvaženi kolege zastupnici, na sastanku Europskog vijeća također je bilo riječi o nedavnim tragičnim tragičnim i zabrinjavajućim događajima. Čitavu Europu je šokiralo ono što se dogodilo u blizini Lampeduze i svi su se politički čelnici složili oko toga da je potrebno odlučno djelovati da bismo spriječili da do toga ponovno dođe. Naše djelovanje mora e, se rukovoditi trima načelima, trima vrijednostima, prevencijom, zaštitom i solidarnošću. Moramo se također baviti uzrocima nezakonite migracije i raditi sa zemljama e, podrijetla kao i tranzitnim zemljama. To obuhvaća također i razvoj, odnosno razvojnu potporu Europske unije u kontekstu šireg političkog dijaloga s trećim zemljama. Moramo također intenzivirati borbu protiv trgovine i krijumčarenja ljudima na vlastitem teritoriju i u zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama. Što se tiče zaštite života, također pozivamo na brzu primjenu novog europskog sustava zaštite i nadzora granica, Eurosura. To će pomoći otkrivanje brodova i zaštitu i očuvanje života. Također pozivamo na intenziviranje aktivnosti zajedničke agencije Frontex na sredozemlju kao i na jugoistočnim granicama Europske unije. Osim toga moramo vidjeti što se može učiniti u kratkom roku i zato smo zatražili da novo osnovana radna skupina za sredozemlje koju predvodi Europska komisija, države članice i diplomatske službe i agencije u kratkom vremenu iznese konkretne kratkoročne operativne prijedloze za učinkovitije korištenje europskih politika i instrumenata. Svi ćemo morati dugoročno razmišljati o tim politikama za vrijeme jedne strateške rasprave u području slobode, sigurnosti i pravde na sastanku Europskog vijeća u lipnju 2014. godine. Dame i gospodo, kao što se moglo vidjeti u medijima, Nedavno smo razgovarali i o najnovijim zbivanjima koja se tiču obavještajnih pitanja. Evropski građani su duboko zabrinuti, a i to se odrazilo na našu raspravu na sastanku Europskog vijeća. Njihove e, Njihova zabrinutost je u potpunosti opravdana. Partnerstvo između Europske unije i Sjedinjenih američkih država mora se temeljiti na poštivanju i povjerenju, što uključuje radi suradnju obavještajnih službi. Nedostatak povjerenja moglo bi ugroziti potrebnu suradnju u području prikupljanja obavještajnih podataka, a to je područje, kao što svi znamo, od ključne važnosti u borbi protiv terorizma. U zajedničkoj izjavi šefovi država i vlada su primili na znanje namjeru Francuske i Njemačke da pokrenu bilateralne razgovore sa SAD-om kako bi do kraja godine postigli uzajamno razumijevanje kada je riječ o odnosima koji se tiču obavještajnih poslova i prikupljanja obavještajnih podataka i kako bi se razjasnilo kako Sjedinjene američke države pristupaju e, tom pitanju. Europska unija podržava tu inicijativu. To nije jedina takva inicijativa. Nakon e, navoda vezano uz program PRISM u srpnju, Radna skupina Europske unije i Sjedinjenih američkih država o zaštiti podataka i nadzoru će podnijeti izvješće do kraja godine o ovoj problematici. Što se tiče radne skupine, također se postiže brz i konstruktivni napredak i u okviru te skupine. Uvjeren sam da će ovaj signal e, prihvatiti i sa druge strane Atlantika E, te da će u predstojećim danima i tjednima e, da ćemo vidjeti i neki nastavak rada na tim pitanjima. Uvaženi zastupnici, također se pripremamo za sastanak na vrhu u Vilniusu sa nasih, naših šest istočnih partnera koji će se koji će biti održan za tri tjedna. Također smatramo da će se tu poduzeti neki povijesni koraci, posebno kada je riječ o Ukrajini, e, koja mm, je odlučna i koja postiže neke konkretne korake kako bi ispunila uvjete e, koji su zacrtani na sastanku Vijeća za vanjske poslove u prosincu. Isto tako će to taj sporazum o pridruživanju biti ispit za istočno partnerstvo u cjelini. E, namjeravamo parafirati slične sporazume i sa Moldovom i Gruzijom koje ćemo onda potpisati sljedeće jeseni. Uvaženi zastupnici, sve u svemu mnogo smo radili na sastanku ovog Europskog vijeća, govorili smo o brojnim temama i na taj način smo ispunili ulogu koja nam je zacrtana ugovorima. Hvala predsjedniče Van a sada dajem riječ potpredsjedniku Ševkoviću. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Nažalost, gospodin Barroso nije mogao doći danas ovamo zbog drugih obaveza u inozemstvu, no doista mi je čast što mogu s vama podijeliti stajalište komisije o ishodu nedavnog sastanka Europskog vijeća. Kao što je već istaknuo predsjednik Van Rompuy. Ovo vijeće se pozabavilo nizom pitanja od digitalnog gospodarstva do inovacija, gospodarske situacije, produbljivanjem e, monetarne unije, nezaposlenosti mladih, e, financiranjem malih i srednjih poduzeća, istračnim partnerstvom i također obavštanjem aktivnostima sad u Europi. Na kraju također želim zahvaliti i predsjedniku Šulcu, predsjedniku Europskog parlamenta na njegovom e, konstruktivnom pristupu i u običajnom eh, uvodnom govoru na početku sastanka. i naravno, mi ćemo nastojati prije eh, prestanka ovoga saziva naravno i donijeti ključne odluke. Naravno, naš prioritet je finalizacija pregovora o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, također i prateće zakonodavstvo i proračuni za 2014. i 2013. godinu. Vijeće također e, podupire raspravu o digitalnoj agendi. Nismo potpuno se iskoristili prednosti digitalnog gospodarstva upravo zbog rasjepkanosti tržišta, a kako bismo bili globalni takmaci moramo poduzeti mjere na nacionalnoj i na europskoj razini kako bismo za to stvorili uvjete i također kako bismo to potaknuli inovacije u javnom i privatnom sektoru u informacije tehnologije. Dovršavanje digitalnog tržišta do 2015. je prioritet, ali u ovom kontekstu se nadamo da ćemo ostvariti brz napredak kako bismo donijeli i paket za komunikacije i ključno zakonodavstvo za zaštitu podataka do sljedećeg izvora. Također želimo ubrzati rad na eh, jamstvima za mlade i na inicijativi za zapošljavanje mladih. Zemlje članice moraju dovršiti svoje planove u tom smislu pravovremeno prije kraja godine kako bismo mogli krenuti dalje sa njihovom provedbom. To će također osigurati da 6 milijardi eura predviđenih za inicijativu za zapošljavanje mladih se mogu i utrošiti na odgovarajući način. Komisija surađuje sa zemljama članicama u također se da u sredini studenoga, ali naravno to ćemo opširno raspraviti sa Europskim parlamentom. Mi pozdravljamo također i potporu za jačanju obveza komisije u provedbi gospodarskih politika i također obveza koji proizlaze iz procesa europskog semestra. U tom smislu predsjednik Barroso još jednom naglasio da treba poduzeti mjere za jačanje gospodarskih politika i njihove koordinacije i to treba učiniti također i zemlje članice. Tijekom večere smo se pozabavili bankarskom unijom i drago nam je da je Europsko vijeće donijelo odluku da um, usvoji do kraja godine zajednički stav o sanaciji banaka i to je također ključno razdoblje za Europski parlament. Znamo da pregovaranje o detaljima neće biti jednostavno, ali trebamo iskoristiti ovaj zamah. Predsjednik Barroso je također <laughs> potvrdio da mehanizam za sanaciju banaka treba biti dovršen do, kraja, do sredine 2014. godine prije parlamentarnih izbora i također e, rezolucija o oporavku banaka treba biti finalizirana do kraja ove godine. Predsjednik e, Središnje banke je također predstavio sveobuhvatnu procjenu bankovnih bilanci i to je važan test za uvjerljivost bankovnog sustava. Također, Komisija je predložila da se pojača socijalna dimenzija monetarne unije. Prijedlozi komisije za uvođenje jednog sustava za ocjenjivanja, zapošljavanja i također veliko raspona socijalnih indikatora su dočekani sa, sa odobravanjem. Međutim, treba pokazati također da i postoje različite osjetljive točke i tu glavna nadležnost je u rukama zemljava članicama. Također je pozdravljen i prijedlog komisije u vezi sa refitom i to bi trebalo podupiti sa naš budući rad o procjeni i evaluaciji i reviziji postojećih e, propisa i također razradu novih propisa. Naravno, to mora biti zajednički napor i želim zahvaliti predsjedniku Rucu na njegovim e, naporima i potpori. Ovo je dobar program za eh, jednostavnije i manje opterećuje europske propise, ali također treba naglasiti da je REFIT program e, koji namjerava smanjiti administrativno birokratsko opterećenje na našim poduzetnicima i građanima, ali ne smije ugroziti zaštitu okoliša, e, potrošača i e, prava radnika. Naravno, trebaju nam sve obuhvatnija pravila koja će zaštititi potrošače i standarde u vezi sa zaštitom okoliša i zapošljavanjem. S obzirom na posljednju tragediju na Lampeduzi raspravljali smo o migracijskim tokovima i naravno trebamo izmiriti eh, humanitarni aspekt sa našim potrebama za sigurnošću. Komisija je zatražila od Europske unije značajnu reakciju na više područja, to na jačanju operacija spašavanja kako bi se spasili živote i također kako bismo osigurali bolju suradnju sa zemljama porijekla i tranzita kako bismo upravljali migracijskim tokovima, suzbijali organizirani kriminalitet i trgovanje ljudima i krijumčarenje ljudi radna skupina koju je komisija je pozdravljena i od nje se mnogo očekuje u sljedećim tjednima i Europsko vijeće se već pozabavilo tim pitanjem u prosincu. Predsjednik Van Rompuy je, već spomenuo budući sastanak na vrhu istočnog partnerstva u Vilniusu. Mi to također smatramo povijesnom mogućnošću da poboljšamo odnose sa našim susjedima na istoku pod uvjetom da Ukrajina i ostale zemlje zadovolje uvjete koje smo mi postavili. Vjerujemo da će doći do značajnog sporazuma o približavanju sa Ukrajinom i također da ćemo započeti rad na tim sporazumima sa Moldavijom i Gruzijom. I na kraju šefovi država i vlada su dali izjavu u vezi sa nedavnim obavišenim aktivnostima u Europi. Francuska je uspostavila dijalog sa SAD-om kako bi došla do međusobnog razumijevanja na tom području. Dakle, kao što sam spomenuo, naš dnevni red bio vrlo intenzivan i bogat, ali na većini ključnih područja je ostvaren napredak i to je izvrsna podloga za daljnji rad koji će nastaviti Europsko vijeće već u prosincu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospodinu Šefkoviću. Sada dajem riječ prisutnima. Prva se javila za riječ gospođa Wortman Kohl. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predsjedniče Van Rompuy, gospodine Šefković, na posljednjem vijeću je istaknut niz pitanja koje mi podržavamo kao EPP, a ona su od ključne važnosti kako bismo ojačali naše povjerenje u mala i srednja poduzeća kako bismo otvorili nova radna mjesta. Visoka stopa nezaposlenosti je neprihvatljiva i potrebne su strukturne promjene kako bismo ponovno ostvarili rast i konkurentnost. Pozdravljamo znakove za nadu u oporavak našeg gospodarstva, ali svjesni smo također da su potrebni daljnji napori kako bismo ostvarili bolje rezultate. Ne govorim o brojkama, nego o stvarnim radnim mjestima za naše građane. Podržavamo napredak koji je ostvaren na Europskom vijeću, ali istodobno izražavamo zabrinutost sa činjenicom, e, odnosno sa pitanjem da li je Europska unija sposobna financirati svoje prioritete. Naš klub stalno tvrdi da u današnjoj Europskoj uniji trebamo jačati i dalje koordinaciju naših proračunskih i gospodarskih politika. Zato jer um, kapital je srogo, usko međusobno povezan i ako možemo nešto naučiti iz ove sadašnje gospodarske krize je upravo činjenica da smo danas toliko integrirani da trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će omogućiti našim gospodarstvima da budu uspješna i to smo već učinili u Europskoj uniji. Dakle, hitno trebamo dovršiti i izgradnju bankovne unije. Jedna neuspješna banka ne bi smjela više destabilizirati cijeli sustav Europske unije. Zbog toga trebamo dovršiti što prije bankovnu uniju, prije kraja našeg saziva. Dali smo već središnjoj banci mandat da nadzire naše banke, ali to je zapravo prvi korak. Moramo krenuti i dalje sa jedinstvenim mehanizmom za sanaciju banaka i zaključiti mm, provedbu ovog ključnog projekta prije kraja saziva. Također priznajemo da bankovna unija može biti jedino dostojna povjerenja ako bude podržana i popratnim mjerama i zbog toga treba što prije odlučiti o tim mjerama na sljedećem sastanku e- Ekofina, zato jer je upravo u pitanju kredibilitet bankovne unije. No trebamo si zadati ambiciozne ciljeve kada je riječ o oporavku gospodarstva. Potrebna su nam nova radna mjesta osim e, umjesto zaduževanja naših građana. Trebamo jačati konkurentnost, gospodarski rast, e, ne putem oporazivanja, nego kroz reforme, jer ćemo tako jedino omogućiti našim malim i srednjim poduzećima da procvatu. Također, produbljujemo naše jedinstveno tržište i to će nam pomoći da ostvarimo taj cilj. Stroga, e, stoga EPP također podržava poziv vijeća da se smanji birokratsko opterećenje i administrativni zahtjevi, naročito za mala i srednja poduzeća, zato jer su oni pokretači rasta i zapošljavanja. Gospodine predsjedniče, Također moramo se zadati ambiciozne ciljeve u primjeni paketa dvije mjere, šest mjera. Dakle, ne smijemo odustati od vršenja pretiska zato jer će inače biti ugroženi kredibilitet Europske unije i naš novi način gospodarskog upravljanja. Ako usporimo gospodarski rast, ne samo da ćemo izgubiti zamah, nego ćemo se vratiti u krizu iz koje smo tek izašli. Nove statistike iz Irske pokazuju da fiskalna odgovornost sa e, ambicioznim reformama doista je uspješan način provođenja reforma i moramo nastaviti na tom putu. No, drago nam je također što je vijeće konačno uspjelo naći nedostajeća sredstva za 2013. godinu. Doista nas iznenađuje što je to toliko trajalo. Već smo u lipnju bili uvjereni, u srpnju bili uvjereni da je to činjenica. Mi smo inzistirali na ključnim zahtjevima, odnosno da se treba izvojiti dodatnih 3,9 milijardi potrebnih za 2013. godinu. Tražili smo također klauzulu reviziji i također da se uspostave radna skupina koja će razmotriti naš, sustav naših vlastitih resursa. To su bili razumni zahtjevi i vjerovali smo da su već bili prihvaćeni. I osim toga, kada je riječ o ovih 3,9 milijardi, to nisu nova sredstva, nego to su sredstva koja su zemlje članice već bile potrošile, čak one zemlje članice koje su to blokirale, potrošile na programe poput Erasmusa kojim se koristi 250 tisuća mladih koja posjećuju, koji posjećuju sveučilišta u drugim zemljama. To su sredstva potrošena na infrastrukture, na izgradnju novih cesta, novih mostova. Primjerice, 11 tisuća kilometara cesta i mostova je renovirano ili ponovno izgrađeno u posljednjoj financijskoj perspektivi. To su sredstva bila također utrošena na energetiku kako bismo mali, e, bili manje ovisni o drugim zemljama, a kada je riječ o Lampeduzi, to je možda bilo čak i nedovoljno utrošenih sredstava kako bismo osigurali naše granice putem Frontexa parlament jedino traži da ti računi budu plaćeni kada budu podneseni, zato jer ta sredstva su ovdje kako bi koristila svim građanima u svim zemljama članicama. Uvaženi kolege, zašto se zadržavam na ovom aspektu? i zašto inzistiramo na tome da uredimo naše financije je upravo zato što smo zabrinuti. E, s jedne strane tražimo da se reže proračun Europske unije, a s druge strane tražimo da Europska unija bude aktivnija, naročito po pitanju recimo migracije koju sam upravo spomenula. Gospodine predsjedniče, razmotrimo ono o čemu raspravljamo danas i također e, druge stavke na dnevnom redu vijeća. Što žele šefovi država i vlada da Europska unija učini. Žele da ulaže u zapošljavanje u jedinstveno digitalno tržište. Traže od Europske unije da e, ne štedi nikakve napore da dovrši digitalno tržište do 2015. godine. Mi naravno to u potpunosti podupiremo, budući da vjerujemo da takva ulaganja privlače i sredstva iz privatnog sektora koja generiraju četiri do pet puta više sredstava nego što je uloženo. Kao klub smo uvijek tvrdili da naša zajednička ulaganja u obrazovanje i u razvoj novih vještina i otvaranje novih radnih mjesta no, uvijek smo tvrdili također da ako želimo stvoriti nova radna mjesta uz nikakve troškove, onda trebamo jedino izraditi jedinstveno tržište, a naročito jedinstveno digitalno tržište nam nudi još neiskorišteni potencijal. U ovom sektoru očekujemo da ćemo imati 900 tisuća novih radnih mjesta do 2015. godine, a osim toga trebamo poduzeti zajedničke europske mjere na ovom području. Naročito trebamo stvoriti prave preduvjete za velika ulaganja u fiksne i bežične mreže. Zbog toga smo poduprli programe Kozme i Horizont 2020. I stoga su naš klub i parlament poduprli inicijativu za zapošljavanje mladih i jazda za mlade Europskog vijeća, zato je jedna, jedan od prioriteta još uvijek smanjenje nezaposlenosti mladih. Jednostavno je mi kao društvo ne možemo funkcionirati ako je 50% mladih nezaposleno. Gospodine predsjedniče, Europska Europa nije kontinent bez resursa. Zbog toga trebamo i dalje ulagati u vještine, obrazovanje i cjeloživotnu mobilnost i učenje. To su prioriteti našeg parlamenta i zbog toga smo e, pozvali na međusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija. No, predsjedniče Van Rompuy, želim izraziti sljedeću zabrinost, odnosno ko će platiti sve te inicijative ako ta sredstva ne dođu e, iz višegodišnjeg financijskog okvira iz europskog proračuna jer eh, bojim se da ćemo nastaviti istim putem kada je riječ o europskom proračunu, odnosno brine nas eh, činjenica da se čini da poduzimamo nove inicijative za Europsku uniju, ali nismo spremni preuzeti financijske obaveze koje to prate. Nažalost, to znači da ili Europsko vijeće obećava programe koji neće zaživjeti ili potiče deficitno zaduživanje koje će ugroziti naše gospodarstvo. Predsjedniče Van Rompuy, višegodišnji financijski okvir je daleko više od financijskog instrumenta, nego je to preuzimanje obveza maja članica na suradnju da pokažu solidarnost i da financiraju naša zajednička rješenja. Naš klub će se uvijek zalagati za e, jačanje Europe u ovom smislu na svim ovim područjima, zato jer vjerujemo da ako budemo zajedno radili, onda ćemo i proizvesti veće koristi za Europu. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Wortman. A sada dajem riječ eh, gospodinu Guerreru. Hvala gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče komisije, predsjedniče Europskog vijeća. Neće vas iznenaditi da moj klub zastupnika ne razmišlja na isti način kada je riječ o zaključcima Europskog vijeća. Naravno, uobičajeno je da ne razmišljamo svi na isti način prije nekoliko godina u Španjolskoj smo imali jedan vic. Netko je pitao je li toplo ili hladno, a odgovor je bio nije toplo, nije hladno, nego je nula stupnjeva. Dakle, nula stupnjeva znači da nije ni toplo ni hladno. Nula stupnjeva je svugdje u Briselu, u Njemačkoj, Španjolskoj i moglo bi se reći da je to zapravo rezultat ovog sastanka Europskog vijeća. Nije ni toplo ni hladno. Neke mjere koje su bitne odgođene su do 2015. Neke mjere se nisu smatrale dovoljno bitnima da bi se o njima razgovaralo i posljedica toga je bila da zapravo nisu ispunjena sva naša očekivanja, a naša očekivanja ni na samom početku nisu bila jako visoka. Dakle, činjenica da ovo Europsko vijeće nije održano u dramatičnom trenutku je također nešto što stoji. Europska unija više nije na intenzivnoj njezi kao prije nekoliko godina. Prošli smo kroz tu fazu, ali Europa je još uvijek bolesna i ako ne poduzmemo prave mjere, onda će ta bolest uistinu postati kronična. Vijeće i komisija kao i nekoliko država članica pomalo su zapali u jednu situaciju da su samo zadovoljni. Dakle, smatraju da je najgore iza nas, i da se sada možemo zasluženo odmoriti. Ali nema nikakvog opravdanja za takav pristup i nema razloga da zastanemo u naporima. Što se tiče podataka, najnoviji podaci iz Europske unije govore o tome da je u posljednjem tromesjeću smo imali gospodarski rast od 0,3%, no ako analiziramo taj gospodarski rast u kontekstu čitave godine, u usporedbi sa istim tromesječem 2012. godine vidimo da zapravo imamo gospodarski rast od minus 0,5%. 17 država članica Europske unije imaju e, manje od 10% stopu nezaposlenosti, a pet njih ima nezaposlenost više od 15%, a dvije imaju e, veću od 25%. Ekonomisti se uglavnom slažu oko toga da 10 do 15% e, u vidu stope nezaposlenosti znači izgubljeno desetljeće. Neke zemlje su u lošijoj poziciji od ostalih, ali sve ukupno je situacija vrlo ozbiljna na razini Europske unije. Što se tiče siromaštva, svaki četvrti europljanin ima lošiji životni standard i situacija je takva da su nejednakosti veće nego ranije. Dakle, da li imamo razloga da budemo zadovoljni onime što je postignuto? Mislim da ne. Od 2009. godine dolazi do značajnog napretka, ali još uvijek ima prostora za poboljšanja i za bolju primjenu fiskalnih i ekonomskih politika one zemlje koje nemaju financijskih problema i nemaju visoki dug, svejedno moraju provoditi odgovarajuće fiskalne politike. Što se tiče bankarske unije, jedinstvenog nadzornog mehanizma, da, to je korak prema naprijed, ali sva ostala pitanja eh, na koja se još čeka se odnose primjerice na dubinske reforme. Dakle, čini se da će još biti potrebno dosta vremena da to dođe na red. Hoće li to biti 2016. ili 2018. godine, niti jedna od tih dviju godina neće riješiti probleme koje sada imamo kada je riječ o ovom mehanizmu. Vijeće nije dovoljno snažno reagiralo u nekim pitanjima. Znate da nemamo partnere niti savjetnike nego samo strateške interese i one koji imaju iste strateške interese kao i mi. Međutim, ne mislim da bismo trebali špionirati ili dopustiti da se provode istrage o državnim službenicima koji su zaposleni u institucijama Europske unije. Ne možemo dopustiti masovno praćenje i špioniranje građana u njihovom svakodnevnom životu. Pravo na privatnost je jedno od temeljnih prava koje se mora poštivati u Europskoj uniji. Vijeće nije dovoljno snažno reagiralo u tim pitanjima. Parlament je mnogo snažnije reagirao. Mi smo usvojili rezoluciju za obustavu primjene sporazuma SWIFT. To je bila reakcija Europskog parlamenta. Nekoliko je delegacija iz e, parlamentarnih odbora bilo u državama prošle godine. Odbor za građanske slobode je premio zgražanje Europskog parlamenta kada je riječ o ovom pitanju. A što se tiče aktivnosti koje se i aktivnosti koje se provode u SAD-u i tražilo se od Senata e, i gorećih institucija da reagiraju. Na kraju bih htio još spomenuti da ne smijemo dopustiti da se da se ne poduzimaju mjere koje se tiču zaduživanja i deficita, moramo poduzeti ključne mjere. Problematika Europske unije, nego i Europski fond za sanaciju banaka. To bi povratilo povjerenje u bankarski sektor i to bi moglo omogućiti ponovno kreditiranje realnog gospodarstva. Što se tiče ekonomske i monetarne unije, možemo samo reći da Europsko vijeće govori o integraciji i produbljivanju te unije, premda svi znamo da je institucionalni okvir ove unije takav da ne odgovara svrsi. Nema napretka kada je riječ o ekonomskoj i monetarnoj uniji, a trebaju nam nove institucije, e, fond za sanaciju banaka, kao i proračunska sposobnost za eurozonu. Međutim, ništa nije postignuto na tim pitanjima, a kriza još nije završila. Ako nastavimo raditi na isti način, onda ćemo se vjerojatno naći u situaciji e, koja će biti vrlo nepovoljna za 20 godina. Što se tiče migracija, izražavamo žaljenje zbog tragičnih događanja i gubitka života na sredozemlju. To moramo popraviti konkretnim mjerama i jednom suvislom politikom o migracijama. Ne možemo odgađati rješavanje tog pitanja za lipanj 2014. Smatramo to vrlo ciničnim stavom. Osim toga, kada imamo mnogo migranata i izbjeglice iz Sjeverne Afrike, kada smo imali taj val migranata zbog eh, krize nakon eh, arapskog proljeća, odnosno arapske zime, mi nismo bili spremni na to, još uvijek nismo spremni. Sada imamo sukob u Siriji, još uvijek nismo spremni, dakle čekat ćemo do svibnja 2014. a istovremeno se situacija pogoršava u nekim državama članicama. Ako nastavimo tako, moglo bi doći do pogoršavanja situacije u Libanonu ili u Libiji, a još uvijek nismo spremni i dalje nećemo biti spremni na čitav taj obahut, na čitav taj razmjer, taj razmjer problema. Hvala gospođo Parvanova, sad ima riječ gospođa Hans. Cijenjeno predsjedništvo, dragi kolege, za mene kao i za mnoge druge građane koji misle da bi Brisel trebao braniti zajedničke europske vrijednosti, a ovaj posljednji sastanak na vrhu bio je veliko razočarenje. Ne znam zašto ste na dnevni red uzeli događaje u Lampeduziji ako niste bili u stanju e, odlučiti niti o jednoj jedno, jedinoj korekturi što se tiče te situacije sa izbjeglicama. Ne brinemo se za to da naša dosadašnja pravila koja već nisu nisu, e, ni do sada nisu bila optimalna da se e, primjenjuju, nemamo e, zajedničku politiku, za, ne uspjevamo u aketnoj krizi u Siriji, a naša politika prema Africi, o njoj se hitno treba porazgovarati, jer da ove pojave imaju svoje uzrake, to nije ništa novo. Drugo, drugi veliki kapit, poglavlje građanska prava zaštita podataka. Već nekoliko tjedana znamo od Edvarda Snodena da ne samo da nas se prisluškuje, nego i da, na primjer, e, se i njemačku kancelarku prisluškuje otkad e, su e, odbili poslušnost prema Sjedinjeničkim državama u ratu u Iraku. E, što se po tom pitanju poduzima ništa e, uredba o zaštiti privatnosti se odgađa i e, donose se mlake odluke da se u Washington pošalje delegacija a u Njemačkoj se e, u Washington šalje naš vrhunski špijun kako bi razgovarao sa Amerikancima o tome da li je potrebno nešto promijeniti u našim zajedničkim odnosima, odnosno u tome kako su uređeni ti odnosi. Po mom mišljenju, evropski građani s pravom misle da je ovaj sastanak na vrhu zakazao po ovom pitanju i po mom mišljenju Europski parlament s pravom pledira e, da se na tome nešto e, e, učini i s pravom je stavio van snage sporazum SWIFT. Smatram neprihvatljivim da E, Amerikanci izjavljuju da razmišljaju o tome da ograniče ili smanje industrijsku špijunažu, ali sljedeći tjedan naši pregovori s njima o e, trgovinskom e, o slobodnoj trgovini se nastavlja. Treća tema koja me zaista dovodi do bijesa je da malo po malo e, provodimo zapravo jednu reformu e, ala Merkel Evropske unije. E, govori se o tome da ćemo u budućnosti možda ipak imati novac za to da upravljamo krizom u zemljama koje su pogođene. Međutim, da, su se zapravo te zemlje morale e, podvrći reformama Angele Merkel e, kako bi e, se njezine reforme tu provodile. Martina Šulca sad iznena da se smatra ljubimcem i on sad u toj raspravi uzima riječ i o raspravi Europskog parlamenta o našim zajedničkim vrijednostima on međutim ne e, ne e, sudjeluje u bitnim razgovorima o bitnim temama. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo Hams. Riječ ima gospodin Van Orden. Hvala gospodine predsjedniče. Klub ECR-a pozdravlja napredak koje je osvarilo vijeće za smanje propisa, promicanje trgovine i približavanje našim partnerima i također po pitanju dovršenja digitalnog tržišta. Predsjednik Barroso je međutim odvojeno rekao da Europska unija ne bi se trebala opletati u pitanja koja su interna zemljama članicama. Danas, do danas, međutim, da, e, mislim da mm, komisija nije primila tu poruku, nego nastavlja i dalje raditi. Uzmimo primjerice direktivu o, o uslugama koju je odbacio parlament 2003. i zatim 2007. godine, ali ona se ponovno vraća. Zašto joj se oživljava iznova i iznova? Možda e, povjerenica bi trebala ponovno promisliti o tome. Naravno, to je najbolji način da se smanje propisi jest da se smanje birokratizacija Europske unije, da imamo manje dužnosnika i manje projekata, što će značiti i manju administraciju i više konkurentnosti i smanjiti europski proračun, što će biti trostruka korist. Kada je riječ o trgovini, pozdravljamo napredak ostvaren sa Kanadom e, na putu prema trgovinskom sporazumu, no ne smijemo se oslanjati na lovorike. Također pozdravljamo napredak e, pitamo se zašto nije ostvaren napredak po pitanju sporazuma sa Indije, koji, sa Indijom koji nije spomenut. A osim toga treba će nam e, više vremena da ostvarimo e, trgovinski sporazum sa SAD-om, no ne smijemo propustiti tu priliku. Kada je riječ o migracijama, događaj kod Lampeduze su istakli potrebu za jačom ulogom Frontexa i također e, graničnih zemalja članica, no ne razumijem zašto dvije trećine zahtjeva za azil se podnose u pet sjevernih zemalja članica, uključujući moju. Ne radi se o stvaranju novih oblika legalne imigracije ili o dijeljenju problema, nego o sprječavanju i također rješavanju tog problema na izvoru, što će također pripomoći i jačanju sigurnosti u afričkim državama i to će nam dati dodatne koristi. Potrebno da su nam praktično praktična rješenja kako bismo odgovorili na zabrinutost naših državljana i kako bismo bolje kontrolirali masovnu imigraciju umjesto da zauzmemo mehan za daljnje probleme. Kada je riječ o obavještajnom problemu, ja e, Također podržavamo i e, podržavam i e, nezadovoljstvo koje je izrazilo vijeće sa nedavnim aktivnostima NSA. Ako ste pročitali posljednje izjave povjerenice Reding ona e, smatra izgleda da trebamo ojačati našu obavještenu ulogu kako bismo se našli ravnopravnima sa SAD-om i trebamo imati i e, ravnopravnog sugovornika Američkoj agenciji NSA. Što je sljedeće? Dakle, ne radi se o nekom načelu, nego jednostavno o tome da europski dužnosnici smatraju da SAD ima neke sposobnosti kao Europska unija. Osim njihove licemjera, to pokazuje koliko je postala osvjedljiva komisija i da ne shvaća da e, ako se gomilaju ovlasti, ako se proširuju ovlasti komisije, da to više nije moguće, da je prošlo to vrijeme. Zapravo Europska unija treba učiniti daleko manje, učiniti to bolje. Hvala gospodine Van Orden. Sada riječima kolegica Cimer. Gospodine predsjedniče, cijenjeni kolege, kad e, govorimo o ovom posljednjem sastanku na vrhu, onda mislim da možemo reći da je to bio sastanak promašenih šansi i odlaganja. Danas, odnosno ovaj tjedan, će u Europskom parlamentu e, E, biti klubovima zastupnika prezentirani rezultati e, posljednjih e, istraživanja eurobarometra po njima je spremnost građana da izađu na izbore sve manja i manja i mislim da ovo što je prezentirano na sastanku na vrhu garantirano neće mobilizirati naše birače da izađu na izbore sljedećeg svibnja to mm, mislim da je to politički e, e, smo politički zakazali i mislim da e, činjenica da tu nismo nisu donešena donešene odluke koje je hitno trebalo donijeti u vezi sa migracijskom policijom, politikom događaju u Lampaduzi nisu E, bili poticaj da se donesu takve odluke e, vlade Italije i Malte su poslane, na poslane kući u jednu vrlo neugodnu situaciju gdje su im druge zemlje članice zapravo odbile solidarnost umjesto da im se pomogne e, govori se o tome da se radi o uzrocima u zemljama iz kojih ti izbjeglice dolaze a nije rečeno na koje se to uzroke misli e, prvo se mora pogledati na ono što je napisano u Lisabonskom ugovoru a to je koherencija e, politike Europske unije kao prvo trebalo bi biti postavljeno pitanje naših ciljeva. Ništa od toga se nije dogodilo. I kao drugo, e, tako važna tema, e, e, ako ni ta teška nije za sobom povukla odluke o tome kako bi se ta politika trebala financirati, onda se ja pitam kakav je uopće smisao tog sastanka na vrhu. U mnogim pitanjima smo i dalje na početku, primjećujemo da kancelarka Merkel nameće svoja rješenja Europskoj uniji i ne vidimo ništa čime bismo mlade ljude mogli motivirati i općenito građane Europske unije da izađu na izbore. Nije moguće da sve to e, e, prebacujete kao teret na e, zadaću na nas, zastupnike Europskog parlamenta. To jednostavno je neprihvatljivo i ne ne mogu to povjerovati. Mislim da treba što je moguće prije djelovati. Nadalje, što se tiče bankovne unije, svatko zna da ako se uskoro nešto ne poduzme, slijedi sljedeća kriza banaka. Nismo dobro pri, pripremljeni, nema jasnih pravila. Što se tu treba zapravo dogoditi? Nema tu jasnih izjava. E, što će biti, što, se treba dogoditi sa fondom za rezoluciju banaka? Nema jasnih E, e, planova tko, kada, koliko treba platiti. To su sve pitanja koja stoje, e, neodgovorena i ulazimo u sljedeći sastanak na vrhu i onda ćemo se mi, parlament, za dva tjedna opet javiti za riječ i komentirati da se pitanja samo metu pod tepih što će se dogoditi, što je nakon našeg e, posljednjeg sastanka u Strasburu, nakon prošlog sastanka na vrhu, što je od toga uopće primljeno na znanje? E, da li smo dobili uopće jasna stajališta za 2013? E, što je sa deficitom od 18 milijardi eura koji se prebacuje iz godine u godinu. Ono što nam se objašnjava je nonsens, da e, neka, spominje se prebacivanje sredstava u prvu godinu za borbu protiv nezaposlenosti mladih, ali to neće funkcionirati. Govorite o digitalizaciji Europe, ali sredstva smanjujete sredstva se smanjuju. To je jednostavno neshvatljivo. Svaki ekonomista zna da to tako ne može funkcionirati, a i političari bi to trebali shvatiti. I vi, gospodine predsjedniče, biste to trebali znati. Ja se nadam da ćete e, lupiti šakom o stoli i da će se stvari promijeniti. Hvala, gospođo Cimera. Sada riječ ima gospodin Faraž. Gospodine Varnopi, dugo se već nismo vidjeli. Drago mi je da vas ponovno vidim. Evo, danas mi imamo i proslavu u Engleskoj prije 400 godina. Bio je pokušaj da se dinamitom raznesu, raznese britanski parlament. To je bio nasilni pristup, a vi imate dosadni tehnokratski pristup toj problematici, kao što vi i kolege govorite. Riječ je o inicijativama, što ćete poduzeti vezano uz nezaposlenost, ali Situacija je takva da se stvari ne poboljšavaju u Europskoj uniji već 18 godina čujemo, već i 19 godina čujemo da ima problema sa računima, a što se tiče podataka o gospodarskom rastu govore o anemičnom rastu, a nezaposlenost mladih na sredozemlju iznosi više od 50% u nekoliko država članica. Isto tako se može primijetiti da dolazi do rasta stvarne prave oporbe, i to nisu ljudi s kojima bih se ja družio. Ja sam e, bio, e, imao sam problema jer sam postavio pitanja u vezi s vašim krojačem i zbog toga sam morao platiti novčanu kaznu. Evo, vidi se da ste vi e, i sada još uvijek tu. Ali vaša legitimnost se nije povećala u posljednjih tri i po godine, niti vaša, niti legitimnost komisije, pa čak niti Europskog parlamenta. Dakle, veza sa običnim građanima se nije popravila i zato sada nam predstoji izborna oluje. nešto vrlo dramatično će se dogoditi u trećem tjednu svibnja sljedeće godine, ali vi tome možete stati na kraj, možete stati na kraj tim e, mračnim silama koje dolaze u ovaj parlament na način da otvoreno priznate da je sada stigao trenutak da se da legitimnost ovim institucijama na način da se održe slobodni referendumi u državama članicama da se vidi da li bi vaša funkcija trebala nastaviti postojati jer Francuzi i Nizozemci su dali veto na vaše funkcije, ali vi dalje nastavljate obnašati tu dužnost. Hoćete li vi sačekati tu izbornu oluju ili ćete poduzeti inicijativu da date demokratsku legitimnost ovoj Europskoj uniji ili to nećete učiniti? Hvala gospodine Faraža. Sada dajem riječ gospodinu Stadleru. Gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, kao prvo ja ne dijelim gospodine Van Rompuy vašu procjenu da je financijska kriza iza nas. E, vi ste samo e, kupili vrijeme sa mnogo milijardi eura, više od toga niste učinili. Građani imaju pravo na jasnoću. E, ja ću se samo osvrnuti na točke 43 i 44 zaključaka. Tu se kaže da što se tiče direktne rekapitulizacije eh, nezdravih banaka su upotrebljena sredstva Europske eh, unije. E, njemački ministar financije Schäuble je rekao neće se upotrebljavati sredstva poreznih obveznika za sprečavanje, za spašavanje trulih banaka. Dakle, e, e u, u okviru pregovora sa budućim eventualnim koalicijskim partnerom e, SPD-om e, e, e, pokazuje se da se oni sa time slažu. Dakle, mi želimo znati kako će trule banke zapravo, kako vi zapravo imate namjeru njih financirati gospodin Šojble u dogovoru sa e, kancelarkom Merkel i budućim koalicijskim partnerima isključuje da će to biti iz e, sredstava poreznih obveznika. E, Međunarodni monetarni fond smatra da bi trebalo tražiti 10% od svih štednih uloga. To, je zapravo ravno ekspropriacije Mi zahtjevamo jasne odgovore i građanin ima pravo na to. Treća točka je e, što se tiče e, nadzora banaka, po kojim pravilima bi taj nadzbor se taj nadzor prava, banaka trebao e, odvijati? Pravila ne postoje. I posljednja pravila koja su postojala su odstranjena. E, neki kažu da je Basel, dry, 3 e, dovoljan, međutim Basel 3 e, apsolutno nije dovoljan za nadzor banaka. To su u najboljem slučaju pravila za kreditiranje srednjeg poduzetništva, ali po kojim pravilima će se u Europskoj uniji i bankama nametnuti pravila poslovanja, a pravila su neophodna. Prije nego što nadzirete banke moraju na stolu biti jasna pravila, a trenutno ona nisu na stolu. To su stvari koje pokazuju da ništa niste riješili, nego se samo e, trošeći milijarde poreznih obveznika kupili vrijeme. I e, za to će nas na e, sljedećim izborima građani kazniti, doista kazniti i to zasluženo. Hvala lijepa. A sada dajem riječ u ime komisije gospodine Šefčeviću za odgovor na pitanja. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih se složio sa svima onima koji su nas podsjetili da je oporavak krhak. Mislim da je to također jasno rečeno u mojoj uvodnoj izjavi, odnosno da vidimo da je oporavak prisutan, ali još nije na čvrstim nogama. Naravno, ne možemo se opustiti na lovorikama jer znamo da tržište rada prihvaća taj zamak sa kašnjenjem od 6 do 8 mjeseci nakon početka gospodarskog oporavka. Naravno da moramo i činiti sve što je u našem oči kako bismo konsolidirali rast i povećali stopu porasta zaposlenosti u Europskoj uniji. Također svi oni koji traže od Europske komisije i od Europske unije da čine više za mladež su u pravu. Istina je da smo razradili nove instrumente, ali također me je iznenadilo kada sam vidio koliko je već zemalja članica e, razradilo jamstva za mlade i da smo primili ta jamstva samo od šest zemalja članica i naravno mi ćemo nastojati prenijeti tu poruku zemljama članicama, naročito gdje je taj problem posebno prisutan, da one trebaju koristiti taj instrument i iskoristiti ta europska sredstva koja će biti izvojena iz novog višegodišnjeg financijskog okvira i naravno to zemlje članice trebaju učiniti što prije po mogućnosti od 1. siječnja 2014. Također trebamo reagirati i na ono što traži tržište rada, odnosno trebamo vidjeti koje su vještine koje nedostaju gotovo jedan milijun E, slobodnih radnih mjesta postoji u području informatike, to se predviđa do 2015. i to je zapravo alarmantno jer to znači da s jedne strane imamo mnogo nezaposlenih mladih, a s druge strane ćemo morati uvoziti radnu snagu iz trećih zemalja. Dakle, to nepoklapanje kvalifikacija je važan problem koji treba savladiti. E, trebamo na taj način e, i pojačati našu konkurentnost i omogućiti zapošljavanje mladih. Pitanje bankovne unije naravno je od ključne važnosti. Također je sastanak na vrhu u listopadu naglasio hitnost potrebe ostvarenja napretka na tom području zato jer moramo također i provesti sve potrebne prilagodbe i pripremiti sve financijske instrumente i sustave za temeljite provjere koje će provesti Europska središnja banka na području bankarstva u Europskoj uniji. Mislim da je to posljednji komadić zlagalice koji moramo uklopiti kako bismo vratili povjerenje u europsko gospodarstvo i kako bismo raspršili strahove koji se još uvijek pojavljuju kada se spominje bankovni sektor. Također mislim da će ministri financija i imati sluha za te pozive Europskog parlamenta i Europske komisije. Kada je riječ e, o sustavima financiranja, želim reći da smo zatražili od zemalja članica da nam pomognu da ostvarimo kritičnu masu za stvaranje financijskih instrumenata koji će nam onda omogućiti da snažnije financiramo naročito stvarno gospodarstvo i mala i srednja poduzeća. Neke zemlje članice mi se čini da su oprezne i malo okljevaju kada je riječ o ovim programima, ali nakon rasprave na razini šefova država e, i vlada ćemo raspršiti te strahove i moći ćemo to provesti što prije. Kada je riječ o europskom semestru i također e, procjeni europskog rasta, Europska komisija e, će razraditi sredinom studenog i objaviti svoju studiju u tom smislu i nadam se da ćemo uspjeti razmotriti sve pozitivne i negativne aspekte europskog semestra ove godine i e, također pokazati kako mi vidimo europsko gospodarsko upravljanje. Kada je riječ o proračunu za 2013. i 2014. znate da se tu odvijaju osjetljivi pregovori, ali dopustite mi da podijelim s vama naš optimizam i nadu da ćemo naći kreativna rješenja za još otvorena pitanja. Mislim da smo prilično blizu tom ostvarenju i uz dobru dozu političke volje moći ćemo zatvoriti još sva neriješena pitanja i također dovesti sve to do povoljnog ishoda. Po pitanju zaštite podataka i trgovinskog sporazuma mislim da je komisija odasla snažan signal da trebamo ponovno uspostaviti povjerenje u naše prekomorske partnere. Također, e, smatramo da pregovori o trgovinskom sporazumu se moraju nastaviti. Zašto? Smatramo da se taj sporazum ne treba smatrati poklonom SAD-u. Zapravo on donosi prednosti svima nama, objema stranama i trebamo dalje nastaviti naporno raditi kako bismo proveli naše prioritete na e, području recimo, e, normizacije, a osim toga trebamo nastojati osigurati i zaštitu podataka europskih građana, a naravno to ćemo moći postići jedino ako zauzmemo zajednički europski stav po ovom vrlo osjetljivom pitanju. U vezi sa posljednjim napomenama gospodina Van Ordena i u vezi sa administrativnim opterećenjem. Moram vas obavijestiti da prije sastanka Europskog vijeća imali su sastanak e, sa grupom industrijalaca, također e, sa britanskim premijerom i naravno želim vas uvjeriti da doista ozbiljno pristupamo ovom pitanju i da nam je za to potrebna snažna suradnja i Europskog parlamenta i vijeća zato jer još neki naši prijedlozi u vezi sa pojednostavljenjem su još na stolu zakonodavaca. Kada je riječ e, o e, birokratskim rezovima, e, svjesni ste toga da smo ih ostvarili i da ćemo provesti taj rez od 5%, a isto vrijeme, vrijeme će dužnosnici i službenici morati raditi u sljedećem razdoblju za iste plaće. Kada nije riječ o veličini administracija, ne bih htio uspoređivati veličini veličinu komisije sa veličinom nekih ministarstava u Britaniji Mislim recimo da Ministarstvo financija sa svojih 76 tisuća službenika može biti jedan primjer u tom smislu. Hvala gospodine potpredsjedniče Šefkovića. Sada riječ gospodinu Hvala gospodine predsjedavajući. Netko je rekao da je to Europsko vijeće bez iznenađenja, ali moram priznati da su i neke reakcije ne izazivaju iznenađenje e, imam osjećaj kao da ponovno slušam neke stvari. A sastav Europskog vijeća se bitno promijenio u odnosu na onaj koji je bio prije godinu dana, međutim očito da to ne sprečava neke zastupnike da imaju iste kritike na račun Europskog vijeća, ali to je samo jedna politička, političko zapažanje. Nisam e, govorio o aforizmima, nisam, nisam čak niti upotrijebio riječ cautious optimizam, oprezni optimizam. Financijski gledano, egzistencijalna kriza u eurozoni je iza nas. Toga smo svi svjesni. Ali naravno da su problemi koji su vrlo ozbiljni i dalje tu. I e, bolesnik nije ozdravio. S time se u potpunosti slažem. Uostalom, zato e, naporno radimo na tome i kratkoročno i dugoročno gledano. Neki od vas kažu da ništa se nije bitno dogodilo na ovom sastanku Europskog vijeća, nije donesena niti jedna odluka, sve je u blokadi. Dame i gospodo, mi smo dugo razgovarali o planu za digitalnu Europu, o inovacijama, kao što smo opširno razgovarali o energetici u svibnju i kao što ćemo razgovarati o obrambenoj industriji u prosincu i o industrijskoj konkurentnosti u veljači. Dakle, to su e, srednjeročni i dugoročni projekti i moram priznati da to ne izaziva mnogo uzbuđenja u javnosti, ali su od izuzetnog značaja za našu budućnost. I tu su donesene neke odluke, donijeli smo vrlo jasne odluke sa vremenskim rokovima, uspostavljeni su instrumenti, razrađene strategije i to je nešto što je bitno za budućnost. Osim toga, u nekoliko navrata je o tome bilo riječi na različitim sastancima Europskog vijeća. Dakle, onima koji kažu da je sve u blokadi i da ništa nije odlučeno, moram reći da to nije u skladu sa stvarnom situacijom. Kratkoročno gledano, e, rješavanje krize. Dakle, komisija je u rujnu iznijela jedan prijedlog o kojemu se sada raspravlja. I mogu vam pružiti jamstva da će se o tome donijeti odluka u prosincu. Naravno da je za to potrebno vrijeme, ali nekoliko mjeseci za tako opsežnu reformu u tom sektoru mislim da je vrlo dobar pomak prema naprijed. Do kraja godine ćemo donijeti političku odluku o tome kako pristupiti rješavanju krize i sanaciji banaka, uključujući i jedinstveni nadzor. Prije samo godinu dana je bilo nezamislivo da ćemo to uspjeti. 2012. se počelo o tome govoriti, e, politički je dogovoreno u prosincu i sada je Europski parlament stavio točku na to i sada imamo jedinstveni nadzorni mehanizam. Dakle, ako kada sam ja u lipnju 2012. rekao da je načelno donesena odluka o tome da se uspostavi jedinstveni mehanizam za nadzor banaka, niko mi nije vjerovao. I sada vam kažem da će se isto dogoditi i kada je riječ o ovom e, mehanizmu za sanaciju banaka i uvjeravam vas da će taj posao biti dovršen do kraja ovog parlamentarnog saziva. E, ne kažem da će prijedlog komisije biti prihvaćen e, u tom obliku, ali taj fond je nešto što, u čemu sudjeluju banke. Europsko vijeće je o tome već donijelo odluku prije nekoliko mjeseci. dakle, u lipnju je to odlučeno i sada to ponavljamo. Što se tiče ugovornih odredbi, riječ je o vrlo kontroverznoj temi, međutim i tu smo u odnosu na prošlom sastanku Europskog vijeća donijeli neke odluke i donijet će se smjernice vezano s te ugovorne aranžmane koji su bitni za koordinaciju ekonomskih politika, kao što je spomenula kolegica Wortman Kohl. O tome će se donijeti odluka u prosincu. Ja vas uvjeravam da je rasprava bila vrlo plodonosna i da će nam to omogućiti da e, Europskom vijeću u prosincu predstavimo jednu rezoluciju. A što se tiče e, bankarske unije imamo jedinstveni mehanizam za nadzor, imamo isto tako mehanizam za sanaciju banaka za sve E, svo područje eurozone i sve one koji se žele tome dobrovoljno priključiti. Isto tako e, imamo i neke aranžmane koje su ključni u ekonomskoj uniji. Dakle, kada sve to sagledamo zajedno uz proračunsku uniju, uz paket šest mjera i paket dviju mjera, e, najveći dio izvješća četiriju predsjednika će biti ostvaren i ja bih osobno bio zadovoljan kada bismo do kraja završetka ovog parlamentarnog ciklusa i kraja mog mandata i mandata komisije kada bismo dovršili taj vrlo važan posao. A e, u odnosu na očekivanja od prije dvije, tri godine to je bilo potpuno nezamislivo. Što se tiče događaja na Lampeduzi, e, dakle čuo sam što je rekla kolegica Harms da je to skandalozno. E, Gospodin Leta je bio vrlo zadovoljan zaključcima Europskog vijeća. Imamo kratkoročne zaključke, a u prosincu će vijeće ministara donijeti odluku o kratkoročnim operativnim mjerama kojima će se osnažiti rad Frontexa i e, osigurati rad Eurosura kao i ostalih mehanizama za nadzor granica i ako to bude potrebno o tome ćemo ponovno razgovarati na sastanku Europskog vijeća u prosincu. E, kada je riječ o tajnim službama i čitavoj polemici koja se e, odnosi na ono što se počelo događati ljeti, a neke stvari su došle na vidjelo u posljednjih nekoliko tjedana, Moram reći da je zapravo kancelarka Merkel koja je bila i tekako zainteresirana za ovu temu i da je ona bila zadovoljna zaključcima, a isto tako je i doprinjela sastavljanju zaključaka. Dakle, osoba koja je možda najviše bila zainteresirana za to je bila jedna od autorica tih zaključaka. Prema tome, mislim da moramo imati e, smisao za mjeru. Nadam se da ćemo u studenom doći do dogovora vezano uz višegodišnji financijski okvir, što je bitno za velik broj naših projekata, uključujući i projekt e, za borbu protiv nezaposlenosti mladih kao i potpredsjednik komisije moram reći da sam razočaran što u državama članicama još uvijek nisu e, ostvareni, nisu projekti u tijeku, jer vjerujemo, nadam se da će višegodišnji financijski okvir biti odobren u studenom. Dakle, e, moglo bi se već krenuti sa financiranjem od 1. siječnja sljedeće godine. Naravno, sve to ovisi o litavskom predsjedništvu, to je njihova odgovornost zajedno sa Europskim parlamentom, dakle da se dovrši ovaj e, bitan, e, ovaj važan segment rada i moram e, se tu složiti sa oprezno iskazanim optimizmom kada je riječ o odobrenju višegodišnjeg financijskog okvira. I na kraju još jedna primjedba prije tri godine mi je kolega rekao da izgledam kao bankarski, bankarski činovnik, a sada mogu vlastoručno zaustaviti izbornu oluju, pa to je nevjerojatan napredak da jedna osoba ima sposobnost da zaustavi takozvanu izbornu oluju. Mislim da je to uistinu nevjerojatno da to nije došlo od vas, gospodine Faraž, bilo bi mi drago, ali s obzirom da ste vi iznijeli taj komentar, moram reći da me uopće ne zanima. Hvala, gospodine a Sada nastavljamo e, sa izlaganjem gospodina Štadlera. Jedna minuta, izvolite. Cijeni gospodine Van Rompoj, ne želim se koncentrirati na ovo što ste sada e, rekli, želim se koncentrirati na e, to što bi bankovna unija zapravo trebala predstavljati. Koja prava će tu vrijediti? Čak i euroskeptici će e, slaviti E, vi tvrdite da ste mehanizam uspjeli e, definirati, ali po kojim kriterijima e, će se odvijati nadzor ti po vlastitoj procjeni nedostaju pravila, ta pravila o tome ja govorim i, i na to moje pitanje mi niste dali odgovor mehanizam e, međutim e, vi govorite o mehanizmu svaka čast na tome ali time niste ništa e, postigli E, druga stvar, mora se postići e, jasno, e, jasnoća u po pitanju iz kojih sredstava će se sanirati banke koje su u problemima. Nije nam jasno da li će se ipak dopustiti da banke i bankrotiraju. Nije nam jasno hoće li se banke i dalje spešavate spašavati novcem poreznih obveznika, a to je važno i e, naši građani, odnosno birači, imaju pravo na te odgovore. Hvala lijepa. Hvala lijepa, riječ ima Ja sam strastveni, bio sam briljantan zato jer sam e, bio uobičajenoj raspravi, odnosno gospodin e, opet govorio o istome, o rezolucijskom fondu i tako dalje, ali ono što e, stvarni ljudi spomenju je nedostatak poslova i osim toga otvaraju Rumunjskoj i Bugarskoj od iduće godine. Dakle, možda me možete ignorirati moje tvrdnje za referendum i možete me napasti kao euroskeptika i onda ćete on tek imati prave euro izbore. Ali upozoravam vas da jezik kojim se vi služite nije jezik običnih ljudi niti njihovih osjećaja. Vi tamo sjedite ispred te zastave, a ta zastava je bila odbačena 2005. godine od strane Francuske i Nizozemske. Dakle, vi dalje nastavljate i nemate nikakvog legitimiteta. Dakle, borimo se onda tu na e, bojnom polju idući, e, idućim izborima. Hvala gospodine Faraža. Sada gospođa Cimer na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče i također zahvaljujem i na odgovorima Eh, od strane komisije, a također i predsjednika vijeća. Međutim, eh, ja želim izistirati, gospodine Ševković, vi ste rekli da su samo šest zemalja eh, pripremile mjere za boru protiv nezaposlenosti mladih. Ako je to tako i ako želimo frontloading, znači prebacivanje sredstava u početak E, ovih 7 godina, onda moramo reći to znači da ono što smo e, iz posljednjih godina prebacali u prve godine će e, nedostaja, to mora biti prebačeno u drugim područjima u one za posljednje godine. To nisu dodatna sredstva, nego se prebacuju sredstva. Dakle, koju garanciju mi imamo da će nakon 2016. da, da E, taj program neće jednostavno presahnuti iz kojih sredstava ćemo financirati druge važne programe i inicijative na primjer borba protiv socijalne isključenosti i tako dalje to su također vrlo važne i hitne stvari i nadalje želim primijetiti e, što se tiče priče sa aferom NSA u pitanju je jedan nesporazum kod pitanja što NSA i druge tajne službe uključujući i e, tajne službe e, Velike Britanije radi se samo o, pitanju ko zapravo brani e, prava građana. Da li Evropska unija u stanju reći to nećemo prihvatiti i e, na primjer pitanje političkog azila za gospodina Snowdena, to su pitanja koja postavljaju na primjer mladi ljudi. Hvala riječima gospodin Van Orden. Evo, samo bih se htio nadovezati na ono što je rekao gospodin Šefović. Naravno, to je bio izvrsan e, sastanak sa radnom skupinom za poduzetništvo, sa osam premijera i komisijom. No, ono što mi želimo vidjeti je stvarno djelovanje, odnosno da se zaustavi donošenje novih zakona i da se izdvoje propisi iz i za Kija, da ga se smanji, da se sreže osoblje i da se srežu troškovi. Mi želimo doista drastične mjere. Naravno, mm, David Cameron i drugi europski vođe žele preoblikovati Europsku uniju i također vratiti u vlastite ruke određene ovlasti i zatražiti od Europske unije da se bavi onime što je bitno, odnosno oporavkom gospodarstva. Sada tu imamo neku raspravu o tome je li kriza gotova ili je još situacija još uvijek sigurna, e, nesigurna, no mislim da je ovo posljednje točnije. Također, mjera u kojoj je Europska unija spremna prihvatiti reforme će također odlučiti i o ishodu referenduma u Ujedinoj kraljevini i također o ishodu izbora u drugim europskim zemljama gdje će europski voće imati doista hrabrosti zapitati svoje državljane što oni doista žele. Hvala vam. Hvala gospodine Van Ordena sa riječima gospođa Harms. Ja vjerujem da bi se u Velikoj Britaniji trebalo raspraviti o tome da veliki teret e, koji je na plećima Europske unije se organizira zapravo u londonskom sitiju. E, i da odatle potječe i blokada e, bankovne unije i na temelju toga osiguravate jedan broj radnih mjesta u Velikoj Britaniji. Pročitala sam u novinama da je predstavnik iz Austrije na kraju samita izjavio da e, reforme Angela, e, Angele Merkel za njega nisu prihvatljive i da bi se trebalo e, e, prihvatiti reformu koja je zapravo antievropska. A veliki je problem da sam o tome čitala u novinama, a da to nije napisano u vašim, e, vašim zaključcima, odnosno zapisniku i da to nisam čula od vas. Gospodin Snowden je heroj za mnoge mlade ljude E, međutim, e, činjenica da se ne možete odlučiti za to da mu date azil i da mu također ne govori, ne objašnjavate zašto to nije moguće, zašto ga u Europi ne možemo zaštititi, to je doista veliki problem i to nije nešto s čime se mlade ljude može e, potaći da e, podupiru europsku ideju. Zastupnica Parvanova. Hvala gospodine predsjedavajući. Razlike među državama članicama su postale uobičajene u Europi. To stvara ksenofobiju i porast populizma što stvara zbrku glavama europskih građana. Mi očekujemo od vas da budete snažniji i učinkoviti u svom radu. Sljedeće godine imamo izbornu godinu. Ovaj dom, Europski parlament ima izbore i mi moramo pokazati da i mi djelotvorno radimo, ali vi nas blokirate. Vi se nećete kandidirati na izborima, nego će nas ocjenjivati i prosuđivati, a mi vjerujemo da više Europe, veća razine kohezije jest rješenje. E, mi se okrećemo SAD-u, Kini, Indiji, našim partnerima. Čak i Obamina administracija ne misli i ne gleda na nas kao na strateške partnere više. Oni se okreću Indiji, Rusiji, Kini i drugima. Oni isto tako vjeruju i rekli su vrlo jasno prije dvije godine kada smo imali sastanak sa Obaminom administracijom, naš klub zastupnika imao je taj sastanak, nama je tada vrlo jasno rečeno da u Senatu, u Kongresu, da ova ekonomska kriza nije nešto što dolazi iz SAD-a, to je ekonomska kriza koja proizlazi iz Europske unije i naših institucija i vi ste također odgovorni e, za to. I mi očekujemo da ćete brže reagirati na rješenja koja ljudi, građani od vas očekuju. Zastupnik Guerrero. Hvala. Gospodine Van Rompuj. Vi ste rekli da niste iznenađeni mojom reakcijom no također stoji činjenica da su neki klubovi zastupnika promijenili mišljenje dok je klub zastupnika socijalista i demokrata se držao svoga stališta. To samo znači da smo mi dosljedni, da predstavljamo i zalažemo se za vrijednosti koje smatramo pravičnima u ovom svijetu koji se mijenja. No, ne znači da je sve što vijeće radi protivno onome što mi očekujemo. Ponekad se protivimo onome što vijeće radi, a ponekad želimo da vijeće bude ambicioznije u e, svojim postignućima i u suradnji sa državama članicama. Međutim, nije uvijek moguće pomiriti mišljenje predsjednika i onoga što pojedine države članice žele postići unutar vijeća. Dakle, moj komentar nije upućen vama, nego samim državama članicama. Kada je riječ o pitanju imigracije, države članice moraju dati veće resurse dvijema agencijama koje su nadležne za rad u tom području, a to su Frontex i Agencija za potpore azilu. Mi već imamo strateške smjernice za 2014. za lipanj 2014. Slažem se da Europi trebaju strateške smjernice, moramo imati kvalitetnu strategiju za migracije. Tri i po minute kaže govornik. Treba nam strategija za politiku migracija u Europi, a ta strategija mora se usmjeriti na prevenciju, dakle da se postigne dogovor sa zemljama iz kojih imigranti dolaze i e, ta imigracija e, mora biti dovedena u neke okvire koji su regulirani. Kada govorim o većim ambicijama, mislim da to znači i podrazumijeva veću razinu koordinacije među državama članicama unutar vijeća, ali i izvan okvira vijeća. Još jedna stvar koju sam primijetio vezano uz plan za digitalnu Europu i povezivanje Europe je činjenica da je došlo do rezova u proračunu u iznosu od milijardu eura, a to se ne poklapa sa proklamiranim ciljevima ovoga projekta. Ako vidimo projekt 4G u odnosu i usporedbi sa američkim programima, vidimo da e, velik postotak evropskih građana nema pristup toj mreži. Projekt e, do 2020. godine prema našem mišljenju je iznimno važan. Komisija je izvorno predložila milijardu eura, sada smo to smanjili za 80 i sada se je to sve skupa spalo na 60 milijuna eura. Potpredsjednik komisije je spomenuo da samo šest država članica daje potporu Europskom programu za zapošljavanje mladih. Mislim da je to bitno reći. E, mislim da je bitno reći da moramo podržati mlade, mladi nas trebaju, moramo podržati te vrijednosti. Kada već govorimo o vrijednostima, moram reći da je jedan od najpozitivnijih programa Europske unije upravo program Erasmus, a taj program je doveden u pitanje zbog nedostatka sredstava. Neke zemlje poput Španjolske ukinuli su e, nacionalnu potporu e, i stipendije studentima u okviru programa Erasmus zbog financijskih problema. To znači da su e, da, ima problema. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao posljednja govornica želim dodati još neke napomene ovoj raspravi. Izneseno je mnogo kritika na pitanja koje su iznijeli potpredsjednik komisije i gospodin Van Rompuy, no moram naglasiti da ne možemo izbrisati krizu jednim potezom. Kako bismo je riješili, su potrebne su nam odlučnost i teške odluke kako bismo postigli strukturne reforme. No, ako sagledamo ono što smo učinili u potrekoj godini na jačanju mm, gospodarskog okvira i po pitanju monetarne unije i bankovne unije, onda moram reći da smo postavili čvrste temelje zahvaljujući metodologiji Europske unije. Želim pozvati vijeće i komisiju da nastave se zalagati za uvjeljivost ovoga sustava koji smo zajedno izgradili. Također se nadam da ćemo iz sljedećeg vijeća dobiti dodatne međuvladine instrumente koji neće potkopati ovaj kredibilitet koji smo dalje zajedno stvarali. Dakle, želim također i dobiti od vas vaše priznanje zalaganje ovom instrumentu koji smo zajedno stvorili. Kako se mm, odaljujemo od krize, trebamo ulagati u dugoročne napretke, odnosno u digitalno tržište i u energetiku koja bi mogla prouzročiti sljedeću krizu. Trebamo je sada spriječiti. Trebamo se boriti protiv eh, protekcionizma i raditi na programu REFIT, ali ne samo na tome, nego trebamo se pozabaviti i legalnom migracijom i vanjskom politikom. Predsjedniče Varompu, ja ne mogu predvidjeti budućnost, no dozvolite mi nekoliko osobnih napomena za dvije godine. Potpuno sam uvjerena da ćete vi kao prvi predsjednik Europskog vijeća biti smatrani osobom koja je učinila nemoguće. Kad se osvrnemo na ono što smo učinili u proteklim godinama, što se činilo nemogućim prije nekoliko godina, ipak smo to ostvarili, a sada trebamo ulagati u kredibilitet ovoga sustava i postaviti ga na noge i mislim da možemo računati na vašu potporu u tom smislu. U redu, hvala svima, hvala predsjedniku Van hvala potpredsjedniku Šešoviću i želim vam ugodan ostatak dana.